Bonjour à tous. Dobar dan. Najprije ću najaviti nekoliko stvari. Molim vas da zauzmete mjesta. Od kluba zastupnika socijalista i demokrata zahtjevi za imenovanje u parlamentarne odbore i delegacije. Popis imenovanih kandidata bit će u zapisniku s ove sjednice. Ako nema nikakvih očitovanja, do usvajanja zapisnika smatra se da će imenovanja biti usvojena. Zatim odbori IMCO i EKON prenijeli su tri izmjene u odnosu na tekstove koje je Europski parlament. Dvije izmjene odbora EKON imaju deklaracije. To je dostupno na Seanson Direct. Naslovi kao i tekst deklaracije bit će objavljeni u zapisniku sa ove sjednice sukladno članku drugom poslovnika. Te deklaracije smatraju se usvojenima osim ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika zatraži glasovanje. Sukladno članku 90 paragrafu 4 izvješćujem vas da izvješće gospodina Lambertsa sa preporukom Europskog parlamenta vijeću o 68. sjednici Opće skupštine UN-a da nije bilo nikakvih pisanih e, očitovanja i smatra se usvojenim. Prelazimo na glasovanje. E, krećemo na glasovanje temeljem e, pojednostavljenog postupka o dugoročnom planu za zalihe bakalara Otvaram glasovanje. Le vote est clos. Zatvaram glasovanje. Još uvijek je otvoreno glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na glasovanje temeljem istog postupka izvjestiteljica Vikstrom, zahtjev za e, odricanje parlamentarne imuniteta Jaceka Aldirga Kurskog. Tko je za? Protiv? Protiv? Usvaja se. Prelazimo sada na zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Malgorcata handzika Izvjestitelj Stojanov. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na izvješće zastupnice Lichtenberger, zahtjev za ukidanje imuniteta Aleksandra Alvara. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na izvješće gospodina Garces Ramona o novoj agendi za europsku potrošačku politiku. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće gospodina Zijevke o pravnoj pomoći u slučaju građanskih i trgovačkih parnica prekograničnog karaktera. Otvaram glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim u drugom čitanju kontrola carinskog nadzora u odnosu na zaštitu prava intelektualnog vlasništva. Nije bilo nikakvih amandmana, prema tome smatram da je deklaracija vijeća usvojena. Sada u drugom čitanju prijedlog vijeća o prehrani namljenjenoj dojenčadi i manjoj, maloj djeci i posebnim ljekovima Amandman šesti je povučen, to je amandman koji je predložila zastupnica RIS. Prvi amandman Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Euh, Odbija se. Treći amandman, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Četvrti amandman, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Peti amandman, pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Također se odbija. I na kraju imamo drugi amandman, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Nijedan amandman nije usvojen. Prema tome, stajalište vijeća proglašavam usvojenim i čestitke gospođi Ris. Sada imamo glasovanje u izvješću Moran Chartier o zdravlju i sigurnosnim zahtjevima kod izlaganja radnika određenim e, rizicima. Otvaram glasovanje. Tko je za, protiv, usva se. La proposition Tko je za, izmjene u prijedlogu. Tko je protiv? Tko se suzdržava? Usvaja se. E, zakonodavna rezolucija, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada imamo glasovanje o izvješću Dojč o dugoročnim planovima za zalihe bakalara. Počinjemo sa blokom amandmana, 19 amandmana odbora za ribarstvo. Tko je za? Tko je protiv? Nije sasvim jasno. Molim da idemo na pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje o 19 amandmana odbora za ribarstvo. Le Voilà. Provjera. Što smo dobili, koji su rezultati, usvaja se velikom većinom glasova. Prelazimo sada na amandman broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 17. amandman. Dobro, napravit ćemo provjeru za sedmi amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. 17. amandman, molim vas da dignete ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Glasujemo o izmjenjenom prijedlogu. Dobro, napravit ćemo provjeru, nema problema. 17. amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izmjenjeni prijedlog. Glasujemo sada o tome. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Zakonodavni prijedlog, poimenično glasovanje. Tko je za? Otvaramo glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sada na izvješće zastupnika Jakolina o organiziranom kriminalu, korupciji i pranju novca. Krećemo od trećeg paragrafa, izvorni tekst, glasovanje u tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, Usva se drugi dio tko je za, protiv, suzdržani. Usva se treći dio tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Sedmi amandman tko je za, protiv, suzdržani. Usva se. Deveti amandman tko je za? Želite li da provjerimo sedmi amandman? U redu otvaram glasovanje o sedmom amandmanu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Deveti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Osmi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. E, nije sasvim jasno. Molim da organiziramo poimenično glasovanje o osmom amandmanu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na 19. paragraf. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 21. E, paragraf, četvrti amandman. Tko je za? Tko je za četvrti amandman? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deveti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deseti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Izvorni tekst, tri odvojena glasovanja. Tko je za? Prvi dio. Protiv? Suzdržani usvaja se. Poimenično glasovanje o drugom dijelu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći dio. Također poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada prelazimo na 43. paragraf poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 53. paragraf, prvi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 Peti amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 62. amandman glasujemo poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 68. paragraf u tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usva se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usva se. Treći dio za, protiv, suzdržani, usva se. 70. paragraf u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usva se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. 80. paragraf u izvornom tekstu u dva dijela. Prvi dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Le vote est clos. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na 80. paragraf u izvornom tekstu dva dijela. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 93. paragraf u izvornom tekstu. Prvi dio. Tko je za? Protiv?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 Otvaram glasovanje za drugi dio 96. Dakle, 96. Et donc Pardon, Odbija se, ne, ispričam se. E, odbija se. 98. u tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio, za, protiv, suzdržani, usva se. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99. prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 101. pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 106. amandman. E, ispričavam se šesti amandman. Dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Nije sasvim jasno. Napravit ćemo provjeru za šesti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo sada na 106. amandman iz izvornog teksta. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 107. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 108. u dva dijela. Prvi dio za protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112. poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 124. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 126. u dva dijela. Prvi dio tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127. Dobro, e, provjerit ćemo drugi dio 126. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 127. poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 128. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Nakon 128. drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 129. u izvornom tekstu. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 130. paragraf u izvornom tekstu. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 133. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 135. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 139. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 140. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. 141. poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 144. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Treći revidirani. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Želite provjeru? Dobro. Provjera za treći. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodne odredbe P. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Uvodne odredbe BH u dva dijela prvi dio. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. BK u dva dijela prvi dio protiv, za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio, za, protiv, nije sasvim jasno. Molim provjeru za drugi dio uvodne odredbe BK. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zatim uvodna odredba BL u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. BP, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Glasovanje se zatvara. Usvaja se. Svi prijedlozi, čitav prijedlog rezolucije, tko je za, protiv, suzdržani, usva se. Gospodin Jakolino želi uzeti riječ. Izvolite. Izvolite, gospodine Jakolino. Vidim da je tu. Gospodine Jakolino, imate riječ. A, ah, ça ne marche pas. Régie. Régie, poussez sur le bouton. Molim vas pritisnite na gumb. Ako ne funkcionira, onda uzmite susjedni. finalmente. Evo, konačno, da, htio sam zahvaliti svima onima koji su u odboru za organizirani kriminalitet omogućili postizanje ovoga cilja koji uživa i potporu i značajan doprinos svih e, zastupnika, svih klubova. Dakle, time smo želili iscrtati neke važne smjernice i političke ciljeve koje će trebati ostvariti zemlje članice tijekom sljedećih tjedana i mjeseci. Dakle, Europsko tužiteljstvo iznad svega. U listopadu ćemo usvojiti konačno izvješće i siguran sam da smo ovaj puta ostvarili Ujedinjene države Europe i želim zahvaliti svima koji su doprinijeli ostvarenju ovog rezultata. Hvala gospodine Jakolino i sada završavamo ovu sjednicu do 12.30. Vidimo se uskoro.